za prihvaćanje te kandidature. Nacrt rasporeda sjednica za 2016. je usvojen na sjednici 30. travnja. Nalazi se na web stranici plenarne sjednice, a rokovi za amandmane rasporeda su utorak 19. svibnja 2015. u 12 sati, glasovanje 20. svibnja u 12